Good morning, uh, dear colleagues. Uh, I propose to start. Dobro jutro kolege, predlažem da počnemo. Hvala vam, dobro jutro. Pozdravljam članove oba odbora, odbora TRAN i odbora ITRE. Svi ste dobili dnevni red, to je nacrt dnevnog reda, prijedlog dnevnog reda. Ako nemate komentara, smatramo dnevni red usvojenim. Dakle, nemate komentara. Dnevni red je time usvojen. E, sastanak se prenosi na internetu. Još jednom želim dobrodošlicu članovima dva odbora koji će i dalje raditi na ovom vrlo važnom e, fajlu, o dakle instrumentu za povezivanje Europe. E, I hvala svima na odličnoj suradnji između dva odbora. Sada ću e, vođenje sastanka dati gospođi Deli, ona je predsjednica odbora TRAN. Dragi kolege i kolegice, dobar dan. Prije no što počnemo, želim čestitati gospodinu Busoju na izboru. To je fascinantno, ali e, uključuje i mnogo posla. Želimo vam sreću. E, e, pozdravljam gospodina Hans Petera Wagnera, koji dolazi iz Tirola i koji je član E, odbora regija i koji će isto pratiti naš rad e, na CEF-u. On je gost gospođe Keller. Ne znam gdje ste. Gdje ste? Nemojte se sramiti. Evo, dobrodošli. Tu ste. Dobar dan, e, dragi kolege. Govorimo o CEF-u. To je program financiranja. Vrlo važan program za ostvarenje i modernizaciju transeuropskih mreža, energetike, e, prometa i e, digitalnog područja. E, ITRE i moj odbor su na tome surađivali u prvom čitanju. Ovo stajalište je uključuje djelomičan sporazum to smo uskladili sa vijećem i komisijom, ali ovaj rad je dovršen e, uz e, suradnju svih vas. Ali e, sporazum još nije spreman za pregovore. To ćemo raditi u pregovorima u okviru višegodišnjeg financijskog okvira a mi smo suodličivač. Vijeće mora to usvojiti u prvom čitanju. Mm, e, moramo e, osigurati da budući CEF bude spreman u 2021. Zahvaljujem gospodinu Marineskoju, su izvjestitelju, gospodinu Rikeu, gdje ste? Hvala vam gospodine Rike i e, gospođi e, Virkunen. I e, također želim zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni. To je vrlo tehnički dokument. Danas o, danas odlučujemo o ovom dokumentu. Naši propisi su vrlo jasni. predviđaju pregovore za drugo u drugom čitanju sukladno članku 72. Mi smo radili na tom mandatu za pregovaranje. To je stajalište u prvom čitanju. Nemojte me <laughs> tako gledati e, kako je to usvojeno u prvom čitanju u Europskom parlamentu. E, odluka zahtjeva apsolutnu većinu e, članova komisije e, odbora ITREA i TRANA, dvaju odbora. Tu imamo 120 članova i trebamo apsolutnu većinu tih članova. Kako bismo dobro organizirali ovo glasanje, zamolit ću vas da li smo svi na broju, da li smo dovoljno brojni za konačno glasanje. Ja sam zaboravila moju, moj karton. E, e, imate pravo na glasanje. Morate reći jel ste li za, protiv ili se suzdržavate. Ovo je test. Otvaram glasanje. Možete glasati za, protiv ili se suzdržati. Ovo je test, to se ne broji. Zatvaram glasanje. Evo, 68 nas je, biste gospođo glasali za. Sada prelazimo na službeno glasanje. Evo, otvaram ga. Le vote est clos. Zatvaram glasanje. 77 e, dokument je usvojen. Zahvaljujem. Ima li pitanja? Ako ih nema, onda zaključujemo sjednicu. Hvala. E, molim kolege iz ITREA da ostanu u sali. E, hvala vam kolege i kolegice iz strana i zahvaljujem i vama gospođo predsjednice. Good morning once again. Uh, we start our uh, committee meeting of today. Uh, first, uh, I... E, dobro, došli natrag. Dakle, imamo nacrt, to je prijedlog dnevnog reda. Ako nemate komentara, usvajamo dnevni red. Dakle, nemate komentara. Kao što znate, današnji sastanak se prenosi na e, internetu. Imamo prijevod na 22 jezika odluke koordinatora ste dobili mailom 26.11.2019. I još jedna važna obavijest. E, sastanak 5. prosinca podne je otkazan. A sada moramo e, odobriti zapisnik sa prethodnih sjednica od 11. do 12. studenog 2019. Ako se svi slažete, E, zapisnik e, je usvojen. Idemo sada brzo na sljedeću točku, dakle izvješće sa trijaloga o označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre. Izvjestiteljica je gospođa Hena Virkunen iz Pučana. 13.11. je održan posljednji trijalog i postignut je privremeni sporazum sa vijećem. A za sve ostale detalje dajem riječ izvjestiteljici Virkunen na maksimalno dvije minute. Hvala vam. Hvala vam, gospodine predsjedavajući, i čestitam na novoj poziciji. Kao što ste i sami rekli, E, održali smo drugi trijalog 13.11. i postigli privremeni sporazum. Hvala svim e, izvjestiteljima u Sjeni, njihovim asistentima i savjetnicima te tajništvu ITRA na odlično odrađenom poslu. Što će biti s tom oznakom? E, Ažuriran je dizajn, vidljiviji je i sadrži neke nove elemente. Dakle, ikone za snijeg, što je vrlo bitno za i led, što je važno za sjeverne zemlje, naravno se u skladu sa međunarodnim standardima. Još jedna novost je da novo označivanje će se primjenjivati na e, kamione i autobuse. E, oni trenutačno nisu obuhvaćeni zahtjevima EU za označivanje guma. A najveću raspravu smo o mikroplastici, abraziji miljama. Problem mikroplastike koji e, ispada iz guma Komisija sada može predložiti delegirani akt nakon što budemo imali primjerene metode testiranja. Tako da u budućnosti želimo dakle u e, postupak e, u samoznačivanje uključiti i ta dva parametra, ali prije toga moramo imati primjerene metode testiranja. E, I prije predlaganja delegiranog akta komisija će provesti ocjenu učinkovitosti te E, ocijeniti je li doista izvodivo dodati još te podatke na e, oznake. E, no svakako to je još u ranoj fazi razvoja, ali tema je bitna i o tome ćemo još sigurno razgovarati. Komisija sada će dakle donijeti delegirani akt čim budu dostupne metode, pouzdane metode testiranja. Zatim Dakle, prijavljanje na kiši, prijavljanje na snijegu, otpor kotrljanja, sve su, tu, sve su to parlamenti, sve su to parametri koji će biti e, uključeni u proceduru e, kada budemo donosili novo zakonodavstvo. Evaluacija je previđena za 1. lipnja 2024. a uredba će stupiti na snagu 1. E, svibnja 2021. Hvala vam, e, eto toliko od mene, hvala svima još jednom, stvarno hvala vam svima na podršci. Hvala vam, hvala i vama, izvjestiteljima u Sjeni, tajništvu ITREA i čestitam na postizanju privremenog sporazuma. Idemo sada odmah na glasanje, najprije ćemo testirati da li sustav funkcionira. Izvolite da probamo. It's okay. U redu. A sada vas molim da glasate. Glasamo poimenično. Otvaram glasanje. Everybody voted? Then we'll... Jeste li svi glasali? Onda zatvaramo glasanje. A very strong uh, majority. Dakle, velika je većina za, 52 glasa za, dva suzdržana. Čestitke još jednom i uh, želim puno sreće u budućnosti. Ovime zatvaram glasanje. Idemo na točku 7 dnevnog reda. Sada slijedi razmjena gledišta sa Jean-Henriom Pakeom, glavnim direktorom, glavne uprave za istraživanje i inovacije. Tema e, razmjene mišljenja je, su misija i partnerstva u obzoru Europe. Oni kolege koji žele napustiti dvoranu i go, ostali gosti, molim vas da to učinite što tiše. Stoga pozdravljam e, Jean Eria Pakea. Gospodin Pake je već bio naš gost u rujnu, a to što je danas ovdje jasno pokazuje koliko je cijeli odbor zainteresiran za strateško planiranje obzora Europe te i spremnost komisije da surađuje sa Europskim parlamentom koliko god je potrebno. Danas, cilj današnje razmjene mišljenja je dakle saznati više informacija o strateškom planiranju te o misijama i partnerstvima te svim novostima nakon našeg posljednjeg sastanka. Nama će biti vrlo interesantno čuti koje su sljedeće faze procesa planiranja te e, kako se partnerstva biraju, e, kako se definiraju zajedničke ekološke inicijative, kako se definiraju misije i tako dalje. Na raspolaganju imamo sat vremena i 25 minuta. Stoga ću dati odmah riječ gospodinu Pakeu da nam predstavi e, stavove Europske komisije i svoje stavove. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Čestitam i ja na vašem izboru. Veselim se našoj budućoj suradnji. Hvala vam svima i na mogućnosti da se obratim odboru ITRE u ime e, povjerenice Marije Gabriel. E, Drago mi je da je parlament zainteresiran e, za e, rad njezinog portfelja i nakon e, saslušanja. Drago mi je da ste zainteresirani za strateško planiranje obzora, programa Obzora Europa. Drago mi je također da sam bio kod vas u rujnu, tada sam vas ažurirao o našem tekućem radu, a sada ću u sljedećih nekoliko minuta pokušati izvijestiti vas o tome što se dogodilo od tada, dosta smo toga obavili i veselim se naravno vašim pitanjima o razno raznim komponentama svih ovih priprema. Prvo što želim reći je sljedeće. Postigli smo stvarno odličan rezultat i e, uspjeli privući e, dionike diljem Europe u otvorenoj javnoj raspravi koja je provedena tokom ljeta o tome sam vam već nešto rekao kada smo se sastali, no ta je rasprava završena 4. listopada i dobili smo više od 6800 odgovora dakle o smjernicama za strateško planiranje. Tako da to je pokazalo da postoji stvarno jako puno e, interesa od naših partnera e, diljem Europe i da strateški strategija i itekako utječe na e, program nakon toga smo u tri dana organizirali razmjenu e, mišljenja između ključnih aktera, nacionalnih e, uprava, nacionalnih zemalja članica te Europske komisije. I jako mi je drago da mogu reći da je jako puno zastupnika bilo prisutno na tim danima istraživanja i inovacija i da su i oni pružili svoj doprinos toj raspravi. Tako da u tom procesu mm, zajedničkog dizajna tu smo dakle u ta tri dana e, istraživanja inovacija smo došli do nekih e, konkretnih odluka i učinak je stvarno bio e, dosta bitan, dosta značajan. Što je komisija nakon toga učinila? Pripremili smo krajem listopada ažurirani dokument to su dakle ažurirane smjernice za strateško planiranje i to u suradnji sa odborom ITRE te e, organizirali još jedan krug u kojem smo prikupljali ciljane komentare naših dionika. Sada smo dobili nekoliko stotina dodatnih e, doprinosa i to u principu potvrđuje izbore ili odluke koje su definirane u tim strateškim e, smjernicama. To je također e, odraženo i u smjernicama nove komisije, to jest nove predsjednice komisije gospođe von der Leyen. Tajništvo odbora ITRE i zastupnici odbora ITRE su također pružili svoj doprinos Identificirali smo moguće zajedničke e, izazove, recimo zeleni IKT, te u posljednjem krugu konzultacija su se pojavili još e, neki prijedlozi, dakle da radimo na otvorenoj znanosti, te da nastavimo istraživati i da predstavimo e, mogući učinak sinergija programa Obzor Europe te ostalih komponenti budućeg europskog proračuna. Sada imamo manje više e, stabilan dokument koji će vam biti uskoro e, dostupan. E, ćemo ga naravno odboru i trećim završimo i to će biti temelj za početak posla početkom sljedeće godine. Na temelju toga ćemo definirati strateško planiranje i tu ćemo morati naravno voditi računa o vremenskim rokovima, o e, sadržaju budućeg višegodišnjeg financijskog okvira, jer moramo vidjeti do koje mjere možemo dovršiti pripreme, a da ne znamo e, dakle, koliko će iznositi e, naslov tog proračuna, te naravno raspored proračuna za obzor Europe. To još uvijek treba, trebaju potvrditi institucije. U tom kontekstu nekoliko riječi o dve vrlo važne komponente koje vas vjerojatno zanimaju. Dakle, prvo misije i onda o partnerstvima. Što se tiče misija, uprave za misije koje su uspostavljene za vrijeme e, ljeta, dakle o klimatskim promjenama, o um, unutarnjim vodnim putevima, oceanima, o tlu, o hrani. Dakle, sve su te skupine bile vrlo aktivne, sastale su se po dva puta, zatim uprava za gradove čak četiri puta. I očekujemo da će neka od tih misija mm, komisiji dati savjet, ali i parlamentu o tome kako bi trebali zapravo izgledati ciljevi tih misija. Sada, dakle, radimo na razvoju tih područja, a zadatak tih odbora jest da onda pruže savjet i preporuke e, komisiji. U tom procesu radimo s tim, dakle, e, savjetodavnim tijelima, ali i sa nacionalnim nadležnim tijelima i e, očekujemo i suradnju zastupnika u ovom odboru. E, zato što treba nam pomoć dakle, da se obratimo ključnim akterima u zemljama članicama. Dakle, to su znanstvenici, sveučilišta, ali i javne ustanove, e, lokalne ustanove te građani. Što je još cilj ovog, ovih misija, kao što je to govorio Carlos Coelhas, jest dakle da vidimo kako razmišljaju europski građani, te da e, građane približimo znanosti te donošenju javnih politika. Dakle, moramo pronaći pravi način da se povežemo s građanima, da onda e, poslušamo njihove ideje, te da zajedno s njima pripremimo te misije. Mislim da bismo, e, mislim da je to zapravo vrlo važan doprinos. To će naravno pomoći i demokraciji i ako to bude uspješno, bit će to vrlo pozitivno za e, rad tih misija. Tako da želimo dakle da e, ti savjetodavni odbori za te misije putuju u sve zemlje članice i da naravno surađuju sa građanima. E, prijedlozi vašeg odbora bi nam bili i dobrodošli. Povjerenica Gabriel je na svom saslušanju, saslušanju također rekla da će od svakog tog savjetodavnog e, odbora zatražiti da e, identificiraju ono što im je najbitnije i to također u suradnji s odborom ITRE. E, s tim smo zadatkom skoro gotovi i sada će uskoro komisija predstaviti imena pojedinih zastupnika kako bi se moglo napokon s time krenuti. Isto tako čujem da odbor planira saslušanje tih savjetodavnih odbora misija Mislim da bi to bilo dobra ideja i bilo bi nam e, drago i stvarno bismo vrlo rado došli. I još nekoliko riječi o partnerstvima. Tu također imamo neke novosti. Kad je riječ o smjernicama za strateški plan, vodimo računa o raspravama u parlamentu i identificirali smo 48 partnerstva e, na kojima već traju pripreme. E, već imamo 13 mogućih institucionalnih partnerstva. Trenutačno se radi procjena učinka, to je vrlo detaljan analitički posao u komisiji ali isto tako, e, dakle ne samo u komisiji, već i u ključnim akterima koji bi radili na provedbi tih partnerstava. To vam je također pojasnila povjerenica, a bio je to dio naše rasprave u rujnu. Definirali smo smjer tih partnerstva, ali isto tako je posve jasno da analitički rad procjene učinka će potvrditi hoće li taj napredni oblik partnerstva relevantan. I ne, isključujem da će za neko tih partnerstva rezultat biti da je sufinancirani program možda primjereniji. No dobro, na tome se još radi. I sada radimo sa svim ključnim akterima na nacionalnoj razini kako bismo pripremili temelje za buduću provedbu. Još jedna stvar koju želim istaknuti jest da smo dodali četiri dodatna partnerstva u onaj dokument koji je bio dostupan još prije ljeta i ta partnerstva pokrivaju zdravstvo te otpornost na antibiotike, pametne gradove i zajednice. I ovdje je pitanje kako će se to partnerstvo povezati sa e, misijom. Te geološke e, usluge. Dakle, imamo jedno 44 od 48 predviđenih partnerstva na kojima komisija radi. Na kraju, iskod svega toga će biti konkretni iz, prijedlozi iz institucija i naravno konkretna provedba tog programa. A ako se slažete, sada bih stao i naravno rado ću odgovoriti na sva vaša pitanja o bilo kojem drugom aspektu pripreme obzora Europa. Hvala lijepa na, vašem, na vašoj prezentaciji, na vašoj otvorenosti za bližu suradnju s parlamentom. Obzor Europa je jako ambiciozan program to je možda najveći e, program istraživanja na svijetu koji se financira javnim novcem i građani imaju velika očekivanja od njega. Moramo poboljšati ono što se treba poboljšati. A sada e, bih dao riječ koordinatorima i zatim ćemo imati drugu rundu e, jednominutnih komentara i pitanja kolega koji su zainteresirani. Počet ću s gospodinom Veller. On je koordinator e, iz Pučana i također e, radi na određenim programima za e, obzor Europa. Hvala. Želim dobrodošlicu gospodinu Pakeu. Počet ću sa nekim strukturalnim pitanjima. Hvala komisiji na relativno otvorenom procesu konzultacija do sada, ali identificirali smo nekoliko nedosljednosti između orijentacijskog dokumenta za strateški plan i djelomičnog sporazuma, e, to je slaganja sa obzorom 2020. E, ovo vezano za klimu nije spomenuto u klimatskom klasteru. Ovaj kreativni zamah nije spomenut u kreativnom klasteru Dva također ravnoteža između vojnih i civilnih aspekata istraživanja u području sigurnosti treba odražavati politički sporazum za obzor Europa, pogotovo u uvodu. Mislim da je to važno zato što je tehnički i u samom sadržaju to ima mnogo primjena. Zatim imam neka strukturna pitanja kako će misije biti povezane s prethodnim inicijativama i strategijama kao što su na primjer inicijativa za pametne gradove koja je u tijeku. Drugo, kako će šest pred odabranih e, ova biti odabrani za postojeće programe. E, šest prethodnih dobili su milijun eura u financiranju, ne znamo gdje će se to uklopiti. Zatim imamo dosljedno sa financijskom uredbom. E, Smjernica za partnerstva su zbunjujuće. S jedne strane želimo obeshrabriti e, privatno partnerstvo, a s druge strane članovi e, će trebati dati financijske doprinose e, od 300% doprinosa iz EU-a. Isto vrijeme poziv na prijedloge treba će biti u potpunosti otvoren za članove i ne članove. ti zahtjevi su nekompatibilni i također imamo određene nedosljednosti sa financijskom uredbom. Zatim imamo pitanje upravljanja. Kako ćemo integrirati eh, ove ambicije smanjenja CO2 za 55% u određena partnerstva koja se sad razmatraju, na primjer, eh, zračni promet, eh, povećava e, onečišćenje i ovaj proračun se treba utrostručiti za čisto nebo kako bi se uskladilo sa ovim ciljem od 55%, dakle kako to funkcionira u smislu upravljanja, e, kako to uskladiti s novim ambicijama komisije, a strateško planiranje nije s tim kompatibilno. Zatim imamo tehničko pitanje, imamo 44 partnerstva, ali samo 13 imaju procjene učinka. Koja je metodologija iza toga i možemo li očekivati da imamo ključne korake ili procjenu učinka za neka ključna partnerstva kao što su čisti čelik i čisti e, vodik i zadnje pitanje. Strateški plan i ambicije kako se slaže sa radnim programima. Jer vidimo da je tu pomiješana situacija između te dvije stvari. I moje zadnje pitanje. E te donekle isključeni iz svega toga. Mi mislimo da je to alat koji bi zbližio zajednice, ali željeli bismo e, više vidjeti da se to e, referira na ekosustav, na ovaj novi trokut znanja i želi bismo razumjeti koje su poveznice između EIT-a, pokretača i prima emisija do sada. jer EIT još nije utvrđen, ali već je dio strateškog planiranja. Dakle, zanima nas kako bi to funkcioniralo. Oprostite što sam išao duboko u, u detalje, ali mislim da bi parlament želio znati nešto o tome i želio bih reći da će gospodin Buso i to napraviti službeno. Koordinatori su odlučili 18.2. imati saslušanje na odboru ITREA i nadam se da će komisija također prisustvovati tom sastanku. Hvala. Hvala gospodine Heller. Nadam se da se zapisali sva pitanja jer su jako relevantna. Sada gospodin Danika, on je koordinator za SID i izvjestitelj za okvir e, Obzor Europa. Hvala. Prije svega čestitam gospodinu predsjedatelju na izboru. I vi ste i vi naravno ćete revno braniti interese našeg odbora i naš način rada, imate našu svu podršku, i nadam se da ćete biti dobar predsjedatelj. Želim pozdraviti gospodina Pakea, mnoge dane i noći sam proveo na trijalozima i imali smo jako dobar odnos e, tada. i želi bismo naći u onome što ste vi predstavili detalje našeg političkog sporazuma. Ova otvorenost e, koje pokazujete vi i povjerenica Gabriel prema parlamentu je dobrodošla, ali također želimo vidjeti i konkretne rezultate političkih sporazuma. Želim ih e, vjerovati da govorim i u ime svojih izvjestitelja u Sjeni kad kažem da za nas višegodišnji financijski okvir i te rasprave oko obzora Europe su jako e, ozbiljne Imali smo prijedlog od finskog predsjedništva. Nadam se da vlada nije pala zbog tog prijedloga. Ovaj prijedlog, u njemu su mnoge države članice protivne ovim smanjenjima koje, koji nam nisu prihvatljiva. Mi smo protiv e, toga zato što neke stvari koje predlaže parlament temelje se na postizanju mnogih ciljeva. Kako imati novi zeleni plan i dekarbonizaciju kad sa trenutnom tehnologijom, a to svi znaju, neki kažu da je to vrlo teško, a neki da je nemoguće postignuti te ciljeve. A s druge strane, imamo vrlo stidljive pokušaje predsjedništva e, gdje se režu sredstva za istraživanja i razvoje. Kako je onda moguće naći nove tehnologije koje bi dovele do ove dekarbonizacije koje smo se zatrtali kao cilj? Imamo jedan primjer za skladištenje energije. 99% tehnologija temelji se na tehnologijama od prije 50 godina samo 1% dolazi iz drugih izvora. I mi smo tu mi tu kasnimo, pogotovo vezano za baterije. Ako želimo da Europska unija ide naprijed, moramo ulagati u te tehnologije koje su e, zrele i koje mogu dati mogućnost industriji i privatnim potrošačima, malim i srednjim poduzećima da rade ono što mi svi želimo, a to je smanjiti emisije ugljika za 50%. I ovo što ste vi e, rekli o misijama i partnerstvima u strateškom planiranju e, je dobrodošlo. Smatram da također e, treba imati na umu ove konkretne elemente koje sam spomenuo, inače ćemo se osramotiti jer nećemo uspjeti ostvariti naša obećanja i nećemo moći pokazati koliko smo e, predvodnik u borbi protiv klimatskih promjena. Zašto ne odvajamo potrebne resurse i potrebne prioritete tamo gdje su potrebni? I u isto vrijeme pitao bih hoće li ovi prijedlozi za partnerstva biti službeno pokrenuti prije nego što budemo imali zaključen e, proračun iz VFO-a. Možda ovo samo glasina, ali možete li potvrditi ili ne e, to da imate samo jedan prijedlog za sva partnerstva i da li GTI i druga partnerstva doprinose misijama? Ako da, ovi financijski doprinosi hoće li biti računati kao dio 10% koji su alocirani za misije? I zadnji komentar. Koje misije su trenutno najnaprednije u ovoj, dakle u ovom trenutku možete li nešto reći o tome. Ovdje bih završio, hvala na vašoj iskrenosti i uvjeren sam da ćemo moći surađivati. jer e, rezultati ovih e, naših zajedničkih aktivnosti e, jako su važni za naše istraživačke zajednice i željno ih iščekuju svi i naši građani. Hvala. Hvala gospodine Nika, hvala vama i kolegi na iskrenosti. Siguran sam da ćemo jako dobro surađivati i naravno podržat ćemo interese odbora ITRE. Gospođa Đabalova iz Renewa, izvolite. Hvala. Čestitke još jednom gospodine predsjedatelju, radujem se suradnji tijekom sljedećih godina. Gospodin Pake, općenito imam jedan komentar, malo sam tužna zbog ovih vijesti iz vijeća vezano za VFO i obzor Europa. Govorimo o velikim e, iznosima, ali budući da e, istraživanje i razvoj imaju ogromnu e, dodatnu vrijednost u Europskoj uniji, borba za klimatske promjene, protiv klimatskih promjena je tu. I to je sve važno i ja se pitam zašto nismo odvojili više sredstava za taj program, što činimo krivo, koju narativu moramo izgraditi da se poboljšamo, možda da bolje surađujemo između parlamenta i komisije i motiviramo vijeće više jer mi tražimo 120 milijardi, ali nismo ni blizu onoga da dobijemo što je stara komisija predložila, a nova ima još više ambicija. Imam jedno konkretno pitanje vezano za pravila za obzor. Europski parlament ima dobar tekst u članku 11 uredbe o obzoru Europa. Ovo se tiče sinergije i o tome još treba razgovarati na trijalogu. E, članak glasi ovako. Obzor Europa treba provesti u sinergiji s drugim programima financiranja u Uniji i treba ga maksimalno e, administrativno pojednostavniti. U aneksu 4 nemamo takve sinergije, jedinstveni e, skup pravila za obzor Europa primjenjivat će se za e, financiranje razvoja i istraživanja. Moramo još više uključiti te sinergije u program. Ovaj jedinstveni skup pravila, možete li garantirati da će se to primjenjivati e, u partnerstvima za inovacije e, i centrima za inovacije. Jer e, nakon prve naporne administrativne runde dobili smo potpuno drugačija pravila i što možemo raditi bolje vezano za sinergije i pojednostavljenja. Hvala. Hvala. Gospođa Gina Dowding za zelene, hvala. Gospodine Pake, hvala još jednom što ste došli u parlament i odbor ITRE. Hvala što odgovarate na naša pitanja. Ako istraživanja u Europskoj uniji žele nešto napraviti, onda ona mora biti prioritet. I stoga je ovaj proces kod dizajna važan, uključivanje dionika u oblikovanje istraživanja unutar Europske unije osigurava da su najbitnija pitanja da se njima bavi. Ovdje govorimo o zelenoj tranziciji, klimatskim promjenama i zdravlju. Međutim, ako uključivanje cijelog društva bude ograničeno, ovaj proces eh, su dizajna, mogao bi biti čak i kontraproduktivan. I zato ove najnovije brojke iz e, procesa strateškog planiranja su zabrinjavajuće. Od 1549 e, sudionika imamo samo 95 iz nevladinih udruga i organizacija civilnog društva. U isto vrijeme tvrtke i korporacije dale su 542 odgovora. To znači da ova partnerstva e, su pod rizikom da njima dominiraju e, velike tvrtke. Nekoliko izvješća upućuje na tu činjenicu i propitkuje da li ti prioriteti zaista donose prave koristi građanima i ovaj problem e, pogotovo se vidi u zajedničkim poduzećima obzora jer njima uglavnom dominira industrija. I s ovim niskim e, udjelom sudjelovanja civilnih društva u zadnjoj rundi strateškog planiranja na umu želim pitati dva pitanja. Prvo, kako želite povećati sudjelovanje civilnog društva u procesu strateškog planiranja i u provedbi obzora Europa? Drugo, imajući na umu činjenicu da komisija želi proširiti zajednička partnerstva u obzoru Europi, kako ćete osigurati da komisija e, ispuni svoju dužnost da brani javne interese i osigura da financiranje za istraživanje u Europskoj uniji bude na korist društva i da bude dostupno svima. Hvala. Hvala lijepa na vašim pitanjima za ide Paolo Borgia. Hvala predsjedniče. Dobrodošli gospodine Pake i hvala vam lijepa na uvodnim primjedbama. Imam kratko pitanje koje proizlazi iz nekih prethodnih komentara. U svjeslu toga da sa partnerstvima obzora 2020. Na, to nije samo otežalo malim i srednjim poduzećima pristup e, partnerstvima. To za njih nije lako. S obzirom na, na to da partnerstva, naročito veća partnerstva, E, znače da mala poduzeća igraju sada manje važnu ulogu u partnerstvima. E, pitam se, e, mislite li da u, obzoru 2020. će partnerstva pretrpjeti na isti način? Imamo li načina da potičemo ulogu malih i srednjih poduzeća? naročito u partnerstvima gdje imamo e, partner, raznih e, veličina. A gospodin Krasnodepski ima sada riječ. Izvolite. I ja bih vam, gospodine Buzoj, htio čestitati na tome što se izabrani za našeg predsjednika, za predsjednika odbora. Govorimo o, o broju partnerstva, ali moje bi se pitanje ili moja molba odnosila na sljedeće. E, promjene u usporedbi sa prethodnim programom. Kakve su sada teme odabrane? Što će biti e, različito na primjer u koncentraciji istraživanja. Imali smo dulji popis tema i područja prije. Možete li nam nešto reći o područjima koja će biti obuhvaćena i o koncentraciji istraživanja? Govorio sam s nekim e, potencijalnim podnositeljima zahtjeva e, oni su malo nesigurni kad se radi o nacionalnim inputima. Da li to može biti dio strukturnih fondova? fondova? To je moguće, ali se često ne primjenjuje. Hoće li doći do više jasnoće o, po tom pitanju? Eh, input strukturnog fonda se može interpretirati kao nacionalni input, a ne input eh, Evropske unije. Eh, dodjeljivanje mm, sredstava po obzoru Europa i financiranje partnerstva. Kako će se partnerstva financirati? Možda će to ići na uštrbu Um, projekata s poduzećima? Hoće li doći do transfera uh, sredstava unutar obzora Europa? Mm. Projekti s poduzećima moraju biti sve sa društvima, moraju biti uh, u središtu uh, obzora Europa. Koncentracija istraživanja je jedno pitanje i novi popis partnerstva, te način financiranja partnerstva. To mi je važno. Molim daljnja pojašnjenja. Hvala gospodine Krasnodepski. I na kraju koordinatori iz GUE, e, to je koordinatorica gospođa Marisa Matijas. ja bih htjela vam čestitati gospodine Buzoj na izboru. Zahvaljujem gospodinu Pakeu što je došao na sastanak našeg odbora. Hvala što ste nam predstavili najnovije podatke o strateškom planiranju. Dobro znate da je za vrijeme pregovora parlament pozdravao pozdravio ovu ideju. Mm, mm, istraživački program za Europu koji će se koncentrirati na potrebne strukture. To je dobrodošlo. Ja bih htjela e, istaći neke slabosti i probleme i nesigurnosti koje mogu proizaći kada usvajamo nove instrumente ako ne, ne budemo imali dovoljno jasnoće. Je, jedna stvar koja je već istaknuta ovdje, ali je ključna ako e, ne želimo stvoriti nove ranjivosti i slabosti. E, a te stvari još nisu bile e, pojašnjenje. U prvom redu proračunski aspekti. Ako imamo potreban proračun, onda mm, mm, ne smijemo imati problema, ne smijemo imati rezova, jer će inače program biti ugrožen. Moramo također osigurati sigurnije e, e, sinergije između raznih programa. To je naročito važno. Programi moraju biti i projekti moraju biti komplementarni. E, sadašnji instrumenti i budući instrumenti u e, obzoru Europa, e, jer su li oni kompatibilni. Imamo, na primjer, i te u programima. Kao što ste vi rekli u prezentaciji, nemamo nikakvih konkretnih referenca na to. Budući da IT je dio planiranja, ako on ostane izoliran, možemo, to bi moglo e, dovesti do kaosa. E, e, možemo onda imati mehanizme i instrumente koji se preklapaju i dovode do zabune. Pitanje je kako vidite kompatibilnost ili komplementarnost ovih novih instrumenata? Kako će se oni e, slagati sa već postojećim instrumentima? Nis, mislim da je ključno da se ove točke razjasne i to sada. Inače ćemo e, imati Pandorinu kutiju a nećemo stvoriti dodanu vrijednost za istraživanje. Ovim smo završili prvo, prvi krug pitanja i e, koordinatora i članova. Imamo mnogo zanimljivih komentara i pitanja. je pozivam gospodina Pakea da odgovori, a onda ćemo imati još sedam pitanja e, sa kraćim intervencijama a sigurno će i ta pitanja biti vrlo relevantna. Izvolite, imate riječ. Potružit ću se da odgovorim jer smo imali mnogo komentara i pitanja. Sve je to dobro došlo. E, to je sve dio e, rasprava koje su sada u tijeku. Pokušat ću odgovoriti na sva pitanja ako mi to bude uspjelo. A možemo razgovarati i nakon sesije. Počet ću mm, sa EAT-om. EIT-om to e, postavila gospođa Matijas, gospodin i Eler i drugi. To je u potpunosti dio strateškog e, planiranja. To mora biti e, dobro uključeno u prioritete i klastere. E, takozvani climate kick nije spomenut, ali treba biti u poglavlju o klimi to je lako popraviti kako idemo dalje u pripremi dokumenta. I to je, e, to važi za sve kikove, oni su dio svih partnerstava. I do neke mjere sada upravo raspravljamo o budućoj e, uredbi o mm, EIT-u. E, Strateška implementacija je povezana sa strateškim planiranjem. To još nije finalizirano, ali ono što preporučate jeste potpuna integracija u, u utjecaj svih ovih inovacijskih politika koje podržava obzor. Mislim da i to moramo postići, u, to nema nikakve sumnje. E, izazov za institucije će biti da radaju, rade na strateškom, strateškom e, planiranju i u to uključuju EIT. Nadam se da će to glatko proteći i nema razloga da se to tako i ne dogodi. Surađivat ćemo u tome. Postavljeno je pitanje o, o fetovima koji su sada u tijeku. To će se nastaviti kao što je dogovoreno. Pokrićemo ih u strateškom planiranju. Ideja je da gotovo svi budu predloženi u strateškom planiranju i u provedbi. One će ići i dalje od prijedloga. E, no one se moraju poklapati sa postojećim partnerstvima, novim partnerstvima i onda ćemo vidjeti e, e, kako je i da li je to izvedivo. Oni su e, svakako u našem radaru, to jest imamo ih svakako na umu. One koje smo predselektirali, odabrali, to jest već će svakako ući u e, Ne, ne vidim gospodine Eler e, suprotnosti u ovoj uredbi, ali ću pitati pravnike što je s time jednako je jasno da poticanje e, e, više e, investicija od industrijskih partnera da je to nužan razvoj pa, buduće zrakoplovno partnerstvo je tu važno ono mora biti ambicioznije tu ćemo imati i javno financiranje, ali ćemo također trebati e, više sredstava od samih aktera. E, moramo imati nov način razmišljanja u tom partnerstvu e, sredstva će dolaziti ili dio sredstava i od e, privatnih partnera, a tu naravno treba osigurati transparentnost. Mi raspravljamo sada sa mnogim industrijskim partnerima, e, to smo radili i u ocjeni učinka. Mm, Gospođa Grabajlova, vi ste, e, ne znam, jeste li vi pitali e, hoće li biti e, jedan e, zakonodavni prijedlog za to? Imamo sada mnoge odredbe koje moraju biti identične u, u partnerstvima. To je vrlo veliki izazov. Moramo ih sve učinkovitije povezati. Partnerstva uglavnom rade kao uh, uh, uh, jedinstven implementacijski instrument. To ćemo morati mnogo bolje povezati u budućnosti. Jedinstveni zakon, zakonski propisi su zaista smisleni na tom području. Smisleni i potrebni. Moramo imati suradnju timova iz mnogih uprava E, moramo naći najučinkoviti način da privučemo više ulaganja e, od strane industrije. Dovršit ćemo 13 e, ocjena učinka za partnerstva. Imamo recimo partnerstva u čeliku što je vrlo važno E, imamo e, partnerstva u istraživanju i inovacijama. Ta partnerstva e, nam dozvoljavaju da dođe do potpunog uključivanja industrije i poticanja rasta različitih industrija. A svi stremimo potpunoj i brzoj dekarbonizaciji sektora. Tu ćemo naravno trebati još e, mnogo e, širokih rasprava. To nećemo nužno doći u ocjeni e, učinka, ali svakako ćemo raditi na analitičkim procjenama svih partnerstava. E, imamo i razna ograničenja, e, razne stupnjeve dostupnosti. Komisija će na tome dalje raditi. Do, e, imali smo niz komentara o raspravama i pregovorima za novi e, VFO. E, jasno je iz izjava komisije i predsjednice komisije e, na kopu u Madridu da će Europa morati mnogo investirati u istraživanje i inovacije. Tu nema sumnje da je to potrebno. E, proračun Evropsko, Evropske unije je središnji alat za to. Kao što ste mnogi od vas rekli, trebamo e, sinergiju svih e, komponenata pitanje kako se obzor može povezati sa strukturnim fondovima, sa CEF-om. E, Invest EU i mnogim drugim komponentama, na primjer s poljoprivrednim programom. Imamo nove okvire, naročito za industriju. Tu možemo poboljšati utjecaj istraživanja i inovacija, ali te e, e, rezultate istraživanja i inovacija treba onda zaista i koristiti. Moramo ulagati u tehnologije, spomenuli ste baterije. To je vrlo dobar i e, primjer. E, to je jedno od područja na kojem već e, surađujemo s industrijom. Imamo tu jedan vrlo važan europski projekt. Tu moramo stvarati saveze. To je inspiracija i za industriju čelika i zrakoplovstvo ta partnerstva će igrati važnu ulogu u tome. Ovi projekti od europskog interesa moraju onda e, svi doživjeti i učinkovitu provedbu. Naravno, e, o, prijedlozi o partnerstvu, a da ne znate proračun, to je veliki izazov. E, ne znamo koliko ćemo imati novca. U ovoj fazi moram reći da je jako teško da zamislimo da imamo predloge za partnerstva, a da, a da nemamo sporazum institucija o budućem proračunu. To je još jedan razlog zbog toga zbog kojeg pregovori moraju ići što je brže moguće. Biti ćemo spremni e, početkom godine e, na to najkasnije u travnju. zakonski e, će prijedlozi doći u ljetu i, i kad dođe do sporazuma unutar VFO-a i sredstava onda možemo ići dalje. E, mm, e, imamo preuzete obveze do e, kraja 2020. A onda idemo dalje, 2022. 2023 što jasnije perspektive budemo imali, to će biti bolje. Koje su misije najviše napredovale? one koje su jako najvažnije za sada To su misije u gradove. E, e, misije gradova. I e, to će se, oni će, misije u, gradove će nam se vratiti sa svojim pre, To će ići ruku pod ruku sa razvojem drugim politika. Trebamo dobiti e, ambiciozne ciljeve, ali moramo i pozicionirati e, ciljeve misija. E, gradovi su vrlo napučena područja i imaju s tim povazane probleme. Misija mora biti uzeti u obzir e, sve ono što se već radi, a onda zadati još ambicioznije ciljeve koji moraju biti e, sukladni e, svi, svim naporima svih institucija i industrije. Misija o, o raku, to će biti vrlo važan i vidljiv dio misija to se mora dobro artikulirati, to se mora i ugraditi u plan. Tu imamo referentne mreže u državama članicama koje treba uzeti u obzir. Mislim da moram biti brži. E, imamo još jedan krug pitanja. Nadam se da sad možemo ubrzati stvari sinergije i pojednostavljenja. To je naročito važan dio e, rada koji nam još predstoji. O tome smo radili i u pregovorima, i pripremama u komisiji. E, tu su uključene sve države članice. Govorimo o modalitetima e, provedbe Eh, dodjelu sredstava, kako možemo bolje koordinirati dodjelu sredstava. Imali smo mnogo povratnih informacija o tome i to će nam pomoći da osiguramo u novom eh, programu potpuno vlasništvo od strane aktera. Stalno pojednostavljujemo stvari. Da, moramo biti svjesni da pojednostavljenje E, se e, zasniva na kontinuitetu. Ne smijete drastično mijenjati programe, a to nije naša namjera. I mi ćemo zadržati stvari koje su već dobro napredovale. U ovom kontekstu da jedinstvene propise za akcije u istraživanju i inovacijama, uključujući i eva evaluacijske propise imat ćemo pregovore između parlamenta i vijeća. Imate e, e, i sinergije i kumulativno financiranje instrumenta. instrumenata. O tome se stalno pregovara. Pojednostavljenje se može i na taj način postići. Ispričavam se, mislim da sam pri kraju. I ja sam razočaran e, ograničenim sudjelovanjem civilnog društva. Mi smo poticali tu siradnju u toj skupini aktera. Brojke su niske e, i reakcija i aktivno sudjelovanje, ali do sada civilno društvo nije u ovome uopće sudjelovalo, ali bilo bi vrlo relevantno da civilno društvo se uh, uključi u mnogo većem broju. Direktno surađemo sa mnogim krovnim organizacijama u Briselu. Uh, uh, razmišljamo kako najbolje povezati misije i građane. Mi želimo e, direktno razgovarati sa građanima i tu, e, tu će e, misije morati napraviti pionirski rad. Europska komisija radi za europske interese, za interese društva. ono što industrija radi je e, dobro za društvo, ali naša e, uloga jeste da poguramo industriju još malo dalje. E, Kristijan je spomenuo partnerstvo sa zrakoplovstvom. Tu imamo ogromne rezultate u smislu učinkovitosti. Ali ako želimo napredovati u zračnom prometu, tu Trebamo disruptivna e, rješenja, a ta rješenja nam mora ponuditi industrija. I to je važno u partnerstvu i to je dio našeg rada. I ako mi dopustite, još ću iskoristiti minutu. E, mala i srednja poduzeća su danas e, itekako uspješna u provedbi ovog programa, a u novom pristupu nema ničega E, što, će, što bi spriječilo da se ne nastavi na isti način. Mi ćemo i dalje promicati njihovo sudjelovanje, obraćati im se, čak i u partnerstvima, a tamo očekujem da, s obzirom na to da pokušavamo proširiti aktere u tim partnerstvima, i stvarno i vidimo veći interes od um, MSP-ova, tako da mislim da će to biti vrlo uspješno za sve strane. A što se tiče nesigurnosti, pa da, E, što se tiče nesigurnosti o sredstvima iz proračuna, tu nemam stvarno što dodati. U Europskom institutu za tehnologiju ćemo morati e, stvarno usko surađivati kako bismo proveli dalje taj program. Glavni, glavna pro, promjena u programu između obzora 2020. i obzora Europe je zapravo to što činimo kako bismo se najviše usredotočili na horizontalne teme. Obzor 2020. je vrlo moćan program, ali je usmjeren na određena područja ili klastera. A e, obzor Europa i dalje traži kritičnu masu tamo gdje je najbitnija, ali radi na jedan horizontalni način. I to je imalo svoj učinak, a to je da tradicionalni sustavi izvan komisije e, ih treba ponovo analizirati i zato zajedno sa svim akterima radimo na provedbi budućeg programa. Želimo da oni to bolje shvate i mislim da će to pružiti jako puno prostora novim klubovima, novim grupama koje će nastati i onda iskoristiti e, pogodnosti iz ovog programa. Hvala vam. Da, evo sad smo čuli stvarno konkretne i dobre odgovore. Ovo nam je tema itekako bitna. E, evo, još se sedam zastupnika javilo za riječ. Počet ću sa gospođom Karvaljo. Izvolite. Hvala i vama, gospodine predsjedavajući, na izboru. Gospodine Pake, dobrodošli u ITRE. Ja vas, vam želim postaviti malo pitanja o institucionaliziranim partnerstvima koji su vrlo važan dio e, obzora 2020. I ja očekujem da će nastaviti biti i važnim dijelom obzora Europa. Ako sam dobro shvatila iz vaših odgovora, trebali bismo očekivati 13 zakonodavnih akata do ljeta 2020. A imamo i čitav niz partnerstva koji se temelje na članku 800, 185. E, a i još neke koji su javno-privatna partnerstva na temelju članka 187. Imate li malo više informacija o tim partnerstvima, koliko će ih biti po članku 185, a koliko po 187. Dakle, hoće, hoće li to biti na javna privatna partnerstva? Pardon, na javno-javna partnerstva. No, kakve se rasprave vode o tome, dakle, hoće li neko partnerstvo biti javno-javno ili javno-privatno. Hvala vam. Thank you so much. Eh, Galvez SND. Hvala, a sada riječ ima gospođa Galvez Munoz iz socijalista. Hvala vam. Najprije čestitam i vama, gospodine predsjedavajući, a gospodine Pake, vama želim dobrodošlicu u naš odbor. Imam dva pitanja, jedno se odnosi na misije, a jedno na partnerstvo. Što se tiče misija i što se tiče e, smanjenja sredstava iz e, proračuna. Da li taj pristup može E, pospješiti sinergije s obzirom na nedostatna sredstva. E, za takve sinergije bi nam ipak trebalo više novca. Jesu li ti rezovi dovoljno veliki? to jest ako budu tako veliki, hoće li sve misije biti prioritet ili samo neke ili ćemo e, nastojati svanjiti ambicije tih misija. Recimo spomenuli ste dakle o gradovima kako bi se smanjile emisije, hoćemo li se okrenuti elektrifikaciji gradova, kao što neki predlažu, a to je skromnija verzija prethodnog cilja i više usmjerena na e, poslovnu zajednicu. Dakle, ako rezovi u proračunu budu značajni, što će zapravo biti prioritet? Um, question is um, um, um, E, A drugo se pitanje odnosi na partnerstvo. Čujem glasina iz vijeća prema kojima Europska komisija neće htjeti nastaviti e, nastavak prime u 2021. A to je jako bitno zbog e, održive poljoprivrede i dostupnosti vode u e, sredozemlju kojeg itekako pogađaju klimatske promjene i suša. A i geopolitički je to bitno mjesto. Je li ta glasina, e, samo glasina ili ipak ne? Hvala vam, a sada riječ ima gospođa Mihajlova iz e, kluba Renew Europe. Hvala vam predsjedavajući. Kao prvo čestitke na izboru i želim vam vrlo uspješan rad u načelu ovog uspješnog odbora. Hvala i vama, gospodine e, Pakeu. Ja sam koordinatorica kluba Renew i zanima me nešto više sinergija s drugim programima. Vi ste već spomenuli neke opcije sa CEF-om, sa InvestEU, sa e, programim za svemir i brojnim drugima. No, moje pitanje je sljedeće. Jeste li stavili na dnevni red partnerstva i misija opciju za koordinaciju s postojećim instrumentima i sa novim instrumentima, poput recimo budući instrument za tranziciju i druge opcije za Europsku uniju. U kontekstu naše želje je da imamo učinkovit proračun Europske unije da preskočimo, da izbjegnemo preklapanja i da na kraju imamo stvarno učinkovite programe. Mm, hvala vam, a sad u ime zeleni gospodin Rope. Hvala vam. Predsjedavajući, ja vam također čestitam na izboru i želim sve najbolje. Gospodine e, glavni direktore, hvala vam na svim informacijama i ja bih imao nekoliko pitanja za vas i nekoliko komentara. Kao prvo, kako se provodi e, program Obzor 2020. Za koliko, koliko je e, ugovora već potpisano i u kojem iznosu, te što očekujete završiti do kraja sljedeće godine. Što pitam? Zašto to pitam? Zato što komisija predlaže da se ovaj program udvostruči ili čak utrostruči za sljedeće razdoblje. No Finska, koja trenutačno predsjeda vijećem, ne predlaže da zemlje članice daju veće doprinose. E, te bi trebalo pronaći vlastita sredstva za doprinos tim programima kako se onda ne bi trebali rezati drugi programi. Zatim postoji i prijedlog da se program Obzor Europe da bi mogao podvući nekoliko, nešto novaca iz kohezijskog i e, poljoprivrednog, to jest kohezijskog fonda i poljoprivrednih fondova. No činjenica je da sredstva iz kohezijskog fonda koriste države koje e, su u financijskim poteškoćama i to su dosta značajna sredstva. Kad govorimo o obzoru Europa, zar ne bi taj program trebao barem dati preporuke kako postići bolju koheziju? ili kako riješiti probleme u području poljoprivrede. Znamo da su otkupne e, cijene e, slobodne i da imaju vrlo negativnu utjecaj na poljoprivrednike. Jer to uopće ne znači da onda potrošač plaća manje. I još jedna informacija, to jest još jedno pitanje. Taj, se, taj program različite zemlje različito koriste, ali i nisu baš bog zna kako aktivne. Bili e, te misije i partnerstva pomogla svim zemljama članicama da adekvatnije koriste sredstva dostupna e, u tom programu. Gospodine Buzek, hvala vam. Mm, i čestitke predsjedatelju na vođenju najuspješnijeg odbora u parlamentu. Povjerenici se mijenjaju svakih pet godina. Naša bi Europska unija mogla biti stabilnija zahvaljujući glavnim upravama. Stoga hvala vam, gospodine direktore. Mi bismo željeli nastaviti sa svime što smo učinili od početka odbora 2020. i sada u sljedećem programu e, Obzor Europa. No, dopustite da se osvrnem na ono što je kolegica Danika rekla o sveobuhvatnijem pristupu. Svi znamo da e, zeleni sporazum za Europu ovisi o uspješnosti politika inovacije. Sve. Novi motori, nove tehnologije za proizvodnju čelika, gnojiva, poljoprivreda. Jako je puno toga pred nama. Imamo nešto iskustva. 2000. Gospodino, gospodin e, Antonio Gutierrez, koji je tada bio premijer Portugala i predsjednik Europskog vijeća, je zajedno sa Europskim vijećem odlučio o, o strategiji. To je bila inovacija. 2010. predsjednik vijeća Van Rompuy je donio odluku o strategiji Europa 2020. I na to smo zaboravili. A ta se strategija temeljila na inovaciji. To je bila najbitnija točka. Mi ne bismo željeli izgubiti po treći put i ja vidim tri nova alata. Možda nisu postoje novi, ali to je dakle vijeće za europske, Europsko vijeće za inovacije, Europski institut za tehnologiju i inovacije koji bi trebao biti e, inkorporiran pod vas, dakle direktore i novo, pod novu povjerenicu i naš trokut znanja. Na taj bismo način mogli u naše politike za istraživanje i e, inovacije uključiti i obrazovanje, upravo zahvaljujući tom institutu. Te proširiti to na cijelu Europu, ali za to nam treba novac. Zanima me koja je vaša vizija da iskoristimo tri takve mogućnosti da 2030. budete pobjednik. Što mislite? Ne znam, koja je vaša, koja je vaša vizija? Kako mislite da bismo to mogli postići? Hvala vam, a sada riječ ima Tereza Griffin. Hvala vam i čestitke. Prem, i Tretran i ENVI su dok je E, Jerry bio predsjednik, e, su radili zajedno i ja sam i meni je drago da sam jutros čula da vi planirate učiniti isto. Gospodine Pakem, hvala vam na izlaganjem i na odgovorima. Ovo što se tiče proračuna, to nema apsolutno nikakvog smisla e, da se smanjuje proračun. No, kako ćemo to uklopiti sa pravednom tranzicijom? Pod pravednu tranziciju Zna, e, tu ne mislimo samo na novac, već tu mislimo na cijeli jedan novi pristup industriji. Dakle, možda bismo se trebali posvetiti novim kreativnim načinima obrazovanja, pogotovo za djevojčice, da ipak mogu imati visoko plaćena radna mjesta. I posljednje se pitanje odnosi na gradove i na upravljanje. Govorili ste o Mm, povezivanju građana sa znanošću i javnim politikama. Pogledajte, dakle, energetsku uniju i tamo ja mislim da stvarno imamo e, mehanizme kako bismo, kojima energetiku možemo povezati sa građanima. Zatim spomenuli ste e, horizontalni pristup. Drago mi je da ističete da će sve biti otporno na e, rodne razlike i na klimu. No, Moram reći da smo s time već počeli u Liverpoolu još u 90-ima. Ja sam tada radila u gradskoj upravi. Radili smo sa radili smo kako bi se pojednostavnio pristup e, projektima. Dakle, hoću reći, ako ljudi imaju dobru ideju, važno je pružiti im tehničku podršku e, kako da iskoriste ta sredstva. E sada, mene zanima, možemo li učiniti nešto više. Jer mislim da bismo se na taj način puno bolje povezali sa građanima i lokalnoj zajednici. I treće, e, e, to ne znam da li ćete moći govoriti, ali ja vas lijepo molim da Ujedina kraljevina ostane potpuni partner u e, obzoru 2000 i u obzoru Europa. Hvala sljedeća je gospođa Bilbao Parandika. E, hvala vam, dobar dan svima. Čestitam predsjedatelju na imenovanju i lijepo pozdravljam gospodina Pakea. S njim sam imala priliku jako puno razgovarati i raspravljati kada ste vi bili odgovorni za promet. Postavljeno je jako puno pitanja, ali ja bih se nakratko vratila na proračun. Hoće li ti rezovi dovesti u opasnost ostvarenje ciljeva? između ostalog i zbog toga što je došlo do povećanja broja e, i programa u okviru programa e, Obzor Europa. Drugo, ako u okviru programa Obzor smatrate da li treba osnažiti suradnju između javnog i privatnog i to u, pogotovo u kontekstu kada nam se čini da ćemo imati na raspolaganju manje sredstava. Zatim, naravno, to sve treba biti dosljedno e, sa količinom sredstava koje imamo na raspolaganju. Mislite li da ima dosta instrumenata kako bi se osnažio taj model na europskoj razini, koji tamo gdje se provodio je stvarno i dao rezultate? I na kraju, e, kako vidite ulogu regija? Unutar partnerstava i e, ciljeva koje smo mi dogovorili, Imamo globalne ciljeve, ali te globalne ciljeve nećemo uspjeti ostvariti ako ne uključimo lokalnu razinu gradove te regionalnu e, razinu. Jer upravo na tim razinama ima i najviše inovacija. I e, odbor za regionalni rangoj u svim našim izvještajima e, traži upravo to. Eto, veselim se vašim odgovorima. Hvala. Hvala. A ovo nije bila zadnja intervencija. Gospodin Korao će biti zadnji e, nezavisni član. Hvala lijepa, čestitke na izboru, gospodine predsjedatelju. Ja bih se kratko osvrnuo na komunikaciju. Program Obzor 2020 je bio teško razumljiv tvrtkama, građanima. Stoga me zanima, budući da sada imamo novi program i budući da ima važnu ulogu u budućnosti Europe, te budući da sadrži mnoge milijarde, bi li bilo moguće predvidjeti još jedan program unutar kojeg bi stručnjaci iz glavne uprave posjećivali e, nacionalne države, E, razgovarali sa zastupnicima i poradili na većoj e, prepoznatljivosti tog programa i promicanju. Drugo pitanje se odnosi na Green Deal, na zeleni plan za Europu. Gospodine Pake, vi ste govorili o pravoj pravca toj e, industrijskoj revoluciji koja vodi računa o zaštiti okoliša. E sada, budući da je uloga inovacija ključna za ovakvu vrstu tranzicije, kako možemo nastaviti? I treća stvar se odnosi na digitalni svijet, nove tehnologije, zato što tu naravno postoji komercijalni čimbenik koji gleda ulogu e, Europe te europske konkurente poput SAD-a i Kine. Stoga mene zanima e, postoji li način da se ocijeni učinak umjetne inteligencije na rad i je li možda upravo provela već jednu takvu studiju. Hvala vam. Hvala, sad ću dati riječ eh, gospodinu glavnom direktoru za kratki odgovor na pitanja, 5 do 7 minuta i stići ćemo eh, na vrijeme i za sljedeću točku. Hvala vam još jednom što ste danas s nama. Hvala predsjedatelju. Pokušat ću biti jasniji nego prije. Eh, što se tiče partnerstava, imamo 13 procjena učinka koje radimo, one ne prejudiciraju prijedloge. E, razmišljamo o najboljem obliku partnerstava, imamo ove orijentacije za strateško planiranje, imamo popis partnerstava i za svaki smo e, identificirali koji je plan e, rada. Također imamo alternative vidjeti što je najbolje troškovno učinkovito vezano za okoliš i ciljeve samog partnerstva. Ne mogu danas reći hoće li biti 13 prijedloga. Dakle, da li ćemo u institucionalnom partnerstvu pokriti svih tih 13. Također globalno partnerstvo za zdravlje između EU-a i Afrike. E, taj rad počinje iz EDCTP-a e, i tu se rasprava vodi o članku 187 ili 185, dakle koji je najrelevantniji. Što se tiče e DCTP-a, već je mnogo posla e, temeljnog odrađeno i to će biti glavna rasprava oko toga, ali danas e, vam ne mogu reći u kojem će smjeru ići procjena učinka. To je analitička baza za političke izbore i ishod tih procjena učinaka će biti procjenjen povjerenica Gabriel će to procijeniti i drugi zainteresirani povjerenici, onda ćemo vidjeti što ćemo dobiti hoće li prijedlog biti horizontalan ili će prijedlozi biti odvojeni, o tome se još raspravlja, očekujem da ćemo imati jasan taj horizontalni sloj sa zajedničkim pravilima i interakcijama za partnerstvo i onda ćemo vidjeti hoće li prijedlog biti jedan za sve ili odvojeno. Ne želim ništa zaključivati vezano za ove rasprave koje traju vezano za proračun, još nisu uvedeni nikakvi rezovi, a parlament će sudjelovati u tom e, procesu. Ne želim ništa prejudicirati za sada. Što se tiče parametara misija, mislim da je to donekle korelirano s proračunom za obzor Europa, jer to je komponenta misija. A misije se ne tiču e, inovacija i istraživanja, već se tiču konkretnih rezultata e, u društvu, dakle zajedničkog dobra za Europu koji se postiže na nacionalnoj, lokalnoj i europskoj razini i to zahtjeva mnogo više od sredstava iz obzora. Naravno, agenda za istraživanje i razvoj omogućuje donošenje tih, e, postizanje tih konkretnih rezultata i ako misije ostvare dovoljnu političku pozornost, očekujem da će i organizacije iz država članica biti dio te agende za istraživanje i razvoj i tako će se okupiti ovi resursi za obzor. Sljedeće godine ćete e, sve e, detaljnije vidjeti o tome kad dođu povjerenici kod vas. A što se tiče sinergija, sinergija su jedna šira rasprava od samih e, sredstava za pojedine projekte. Dakle, to je strateška rasprava kako osigurati da partnerstva i misije promiču, organiziraju i koriste fondove koji su izvan obzora Europa. Imamo određeni, određene i pravna ograničenja članci 187 i 185 e, dakle tu se radi o provedbi proračuna, da li se tu može uključiti i vanjski proračuni e, koje se može ili ne uključiti u programiranje i pripremu određenih programa, e, dakle kada E, ishod određenih istraživanja bude spreman za financiranje. Dakle, to su rasprave koje se još vode i to se isto veže za ovaj rad o sinergijama. Da nešto kažemo o lokalnom financiranju, nacionalnom i europskom, mislim da ovdje središnju ulogu igraju strukturni fondovi Dakle, tu imamo te lokalne sustave koji su važni i učinkoviti u smislu ishoda. dani primjer Liverpoola. Ali kad vidimo e, godišnje podatke koje imamo u Europi imamo više startupova nego u SAD-u i to je jako dobro jer ovi lokalni ekosustavi, i učilišta industrija, razni akteri utječu na to na dobar način, uključujući i strukturne fondove. I taj rad će se nastaviti u sljedećem ciklusu. I povezivanje ishoda ovog ranog financiranja e, sa većim europskim razmjerima Europsko e, vijeće za inovacije radi na tome, to je jedna od novosti iz obzora Europa, to vijeće i zamisao je da se koristi ti rani radovi na inovacijama, uključujući i Europski institut za tehnologiju, koji je veliki europski inkubator za znanje. Onda imamo tu i IT koji ubrzava ovo povećanje razmjera financiranjem riskantnog e, istraživanja i u isto vrijeme daje također financiranje i na jednoj konferenciji Slash e, u Finskoj velika konferencija 25.000 je bilo sudionika iz cijelog svijeta i ove disruptivne inovacije, digitalna sintetska biologija, inženjering, e, umjetna inteligencija, tu je Evropska e, unija vrlo snažna. Je to područje je zapravo riskantno jer proizvodi još nisu spremni za tržište i to je dakle područje koje bi EIC financirao i podržavao i iz privatnih e, izvora i iz EIC-a, dakle bi se to financiralo. A kako istraživanje napreduje, tako postaje sve manje riskantno i onda možemo uključiti sve više izvora financiranja u to i tako povezujemo ovdje rad e, s lokalne razine, državne i e, europske razine, dakle europskih instrumenata kojima se potiče e, rast. Što se tiče komunikacija, da, to je jako važna stvar za povjerenicu Gabriel. Ona je to rekla na svom saslušanju. Ona želi ostvariti učinak u, u svim državama članicama, ne samo u glavnim gradovima, već širom Europe. E, program e, je velika ambicija za e, obzor Europa i mislim da povjerenica može tu ostvariti dobar učinak ako se povežemo još više sa zastupnicima iz parlamenta i sada idemo po državama članicama i predstavljamo taj program kako bi angažirali aktere u njegovom oblikovanju i kako bi prezentirali e, modalitete provedbe, kao što sam rekao. Često su ti događaji e, vrlo dobro posjećeni i želimo ih još proširiti, uključiti još više dionika i pokazati građanima koja je dodatna vrijednost europskog financiranja i aktivnosti. Što se tiče ove strategije gdje smo imali cilj 3%, e, to nije bilo uključeno, ali ova strategija 2020. E, gleda pozitivnije na stvari a što se tiče investicija u istraživanje i razvoj država članica, još smo daleko od naših cilja. A imamo ulaganja u stvaranje centara izvrsnosti i sada je to sve bolje i bolje prepoznato a to želim naglasiti za sljedećih 30 godina, dakle da nam je potrebno e, istraživanje i razvoj ti sustavi u cijeloj Europi ono što se ne događa u jednoj državi članici je problem za sve druge, tako da nam je potreban kolektivan rad. Dakle, gospođa Gabriel se obvezala raditi na istraživanjima u Europi, nadam se da ćemo mi tu učiniti neku razliku. A što se tiče Green Deala, industrijske politike i tih diskusija, akteri e, govore o istraživanjima i razvoju kao alatu za postizanje konkretnih e, političkih rezultata. Mnoge vlade i ova institucija gledaju na istraživanje i razvoj kao centralnu stvar u pristupu e, svih vlada kako bismo postigli ove ambiciozne ciljeve e, vezano za klimu, gospodarstvo, društvo i sl. I stoga sam optimističan, vidim e, mnogo političke energije. Hvala, hvala lijepo što ste došli ovdje i odgovorili na sva naša pitanja. Naravno, nastavit ćemo ovaj dijalog zajedno s povjerenicom Gabriel i vama, vašim timom o ovoj jako važnoj temi. Sad ću brzo prijeći na zadnju točku jutrošnjeg dnevnog reda, izlaganje komisije o godišnjem izvješću o sigurnosti odobalnih naftnih i plinskih djelatnosti. Poslaću ću gospodina Štefana Mozera, on je šef jedinice u glavnoj upravi za energiju, on će mi se pridružiti na podiju. Direktiva za odobalnu sigurnost usvojena 2013. nakon katastrofe Deepwater Horizon eh, British Petrola u Meksičkom zaljevu 2010. I to je bio najveći izljev eh, nafte na moru u povijesti i ova direktiva o sigurnosti želi spriječiti takve katastrofe u europskim vodama i osigurati da velike kompanije budu odgovorne za eventualne štete. Ovo godišnje izvješće će dati podatke o broju i tipu instalacija u EU i informirati vezano za incidente i sigurnost odobalnih operacija Također, u skladu sa člankom 40, najkasnije do 19. srpnja komisija će uzeti u obzir iskustvo nadležnih tijela i procijeniti e, e, provedbu ove direktive. Gospodin Mozar će nam e, reći nešto o stadiju u kojem je ovo izvješće sada. Imamo 10 minuta za gospodina Mozera, a zatim ćemo imati vremena za e, pitanja i odgovore. Gospodin Mozer, izvolite. Hvala, gospodin Buzoj. Također vam želim čestitati na izboru za predsjednika odbora. E, uvaženi članovi odbora, hvala vam na pozivu, čast mi je biti ovdje ova direktiva o odobalnoj sigurnosti je ključni element našeg zakonodavstva o okolišu u Europskoj uniji jer moramo čuvati i brinuti se e, o našem okolišu, sprječavati katastrofe u našim vodama za dobrobit radnika, sigurnost radnika i također okoliša i naravno tu su širi aspekti ribarstvo, turizam koji ovise o zdravom i čistom okolišu. Imamo više od 500 instalacija u europskim vodama. Taj broj se smanjuje. Oko pola tih postrojenja je pušteno u rad između 1980. i 2000. Mnoge od njih će prestati s radom, već neke jesu i to je sve važnija tema. Dobro je znati da sigurnost i ova prva dva godišnja izvješća 2016. i 2017. su jako pozitivna. E, nije bilo smrtnih slučajeva. Neki aspekti su se poboljšali, neki su se pogoršali od 2016. i 2017. Ono što je pogoršano je na primjer nenamjerno ispuštanje plina ili nafte, također sudari e, plovila, ali imamo i poboljšanja, na primjer manji gubici kontrole bušotina, e, manji e, gubici strukturalnog integriteta u postojenjima i sl. Države članice moraju dati jasne informacije Komisija je pružila okvir za pružanje takvih informacija u provedbenoj uredbi komisije koja se temelji na direktivi. Tu imamo dakle obrazce i osiguravaju se mogućnost da se može usporediti te informacije. Također smo zadovoljni što su države članice sve dale potpune podatke o svim postrojenjima osim e, Britanije ali oni su iskoristili pravno izuzeće u tom smislu koje ima vremensko ograničenje. I oni su ograničili svoje informacije na one koje moraju proći reviziju e, procjene rizika. Dakle, direktiva daje tu mogućnost e, do srpnja 2018. a izvješće iz 2017. pa je to još bilo moguće ali dali su informacije o većini svojih instalacija 139 od 188. Dakle, imamo još uvijek jako dobru sliku njihovog stanja. Kao što sam rekao, broj instalacija koje prestaju s radom je sve veći. 2017. šest ih je prestalo s radom, pet u Ujedinjenoj Kraljevini, jedna u Italiji samo dvije nove, dva nova postrojenja su puštena u radi, jedno u Britaniji, jedno u Nizozemskoj i također e, imamo e, neke plutajuće, neka plutajuća postrojenja koja su e, puštena u rad. Dakle, sveukupan trend je da ih je sve manje od 2010. Dakle, razvoj novih proizvodnih postrojenja je pao i u Sjevernom moru, a na sredozemlju Italija je jedan od najvažnijih proizvođača, također tu je i Hrvatska i neke susjedne države također se bave proizvodnjom. Još neki važni događaji u Crnom moru, e, Rumunjska i Bugarska su tamo i također na istočnom Mediteranu, tu je Cipar i susjedne države Izrael i Egipat. Tamo smo također e, imamo dobru suradnju i razmjenu praksi kako bismo osigurali da naša iskustva možemo prenijeti i tim državama Dakle, pozivamo ih i na skupine stručnjaka da dijelimo najbolju praksu. Države članice pod ovom direktivom o sigurnosti moraju redovno vršiti inspekciju instalacija. Što više imate tih instalacija postrojenja, to više inspekcija i to mi pratimo. Izvješće daje informacije o broju tih inspekcija imamo izvješće o broju nesreća, ali moramo razlikovati oni događaje koji su bitni, koji se izvješćuju i također imamo ozbiljniju kategoriju, a to su veće nesreće, dakle to su nesreće s potencijalom za ozbiljne ozljede ili čak i smrtne slučajeve na sreću 2016. i 2017. nemamo smrtnih slučajeva, međutim, dvije u Britaniji, jedna u Nizozemskoj i jedna u e, Danskoj su se dogodile nesreće s potencijalom e, za e, smrtne slučajeve, tako da vlasti moraju pomno pratiti takve slučajeve i osigurati da se oni ne događaju i da se uzroci toga riješe. broj ovih izvješćenih e, manje ozbiljnih e, događaja je veći u Britaniji 30, Danskoj 14, Nizozemskoj 13, e, Bugarskoj i Njemačkoj po jedan. Dakle, to, to se uvijek se nešto događa, to je tako u industriji ali važna je stvar ako se dogodi neki incident eh, da se da to bude pod kontrolom i da se nešto nauči iz tog iskustva. Što se tiče ovih eh, događaja koje sam spomenuo, većina od njih je zapravo ispuštanje plina ili nafte u okoliš. To se nažalost eh, događa u takvoj industriji oko 13% tiče se gubitka kontrole nad bušotinom, oko 2% je kvarenje kritičnih elemenata, 5% je i plovila. I to je izvješteno samo za 2017. a ne za 2016. Dakle, sve u svemu možemo reći da smo zadovoljni kvalitetom podataka koje su poslale države članice, ali naravno žalimo što još uvijek imamo neke incidente i dogodile su se i neke veće nesreće i to treba popraviti, ali ako usporedimo e, europski odobalni sektor sa drugima u svijetu možemo reći da je sigurnost na vrlo dobrom nivou Naravno, nikad ne možemo biti sasvim zadovoljni, moramo osigurati da države članice i industrija pazi na sigurnosti. u ovom kontekstu spomenut ću i evaluaciju direktive o odobalnoj sigurnosti. Bavimo se ovdje e, samim učincima direktive i e, glavnim elementima direktive. E, tu se radi i o rashodovanju postrojenja. Dakle, ovdje je cilj pružiti informacije o primjenjivim pravilima koji su glavni problemi i vidjeti da li je zakonski okvir svrsishodan. Također tu imamo i odgovornost, nezavisnu verifikaciju i druge aspekte koji su e, u direktivi. Blizu smo finaliziranja ove evaluacije, pripremit ćemo jednu verziju koja će biti poslana na naš e, odbor za analizu i onda će biti objavljena i poslana Europskom parlamentu i vijeću na raspravu. To će vjerojatno biti u drugom tromjesečju sljedeće godine također će odgovoriti donekle na izvješća Europskog parlamenta e, iz prethodnog mandata vezano za odgovornost. Dakle, mi pružamo odgovor na to i dalje informacije vezano za pitanja odgovornosti, građanske i kaznene odgovornosti. I time bih završio. Hvala svima na pažnji i rado ću odgovoriti na vaša pitanja. Hvala. Hvala lijepa gospodine Mozer na vašem izlaganju. E, važno je da e, shvatimo tu direktivu, da smanjimo e, broj nesreća i incidenata, da spriječimo takove nesretne situacije. To je važno i suradnja država članica nisu možda sve, ne idu možda sve, ne idu u istom smjeru, ali važno je da ostanemo u, tom dijalogu, da pomognemo ako je to potrebno. Ima li kolega i kolegica koji žele nešto reći? Gospodin Plas od Zelenih. Čestitam na izboru. Imamo nekoliko pitanja. Glavno pitanje je ako želimo biti sukladni pariškom sporazumu to je velika tema za cijelu komisiju. To smo čitali iz e, svake riječi gospođe von der Leyen. Kako se u to uklapa bušenje plina i nafte? Najdramatičnije to, spomenuli ste to, tu postoje mnogo stvari koje se moraju poboljšati. E, odgovornost e, direktiva ne traža od operatora da imaju E, potpunu financijsku sposobnost da plate za ispuštanje ili preljevanje. E, također te bušotine imaju ogroman utjecaj na okoliš. Evaluacija komisija je bila prošlog srpnja. E, zanimalo bi me zašto niste ispunili taj rok. Jer zaista trebamo reviziju direktive kako bismo riješili ove e, probleme koji još nisu do sada riješeni. Zašto niste e, svršili stvari na vrijeme? Da li parlament još uvijek mora čekati evaluaciju i reviziju onda direktive s tim u sukladno tome. Hvala. Gospođa Ernst ima riječ. Hvala lijepa. Mislim da je ova direktiva vrlo važna. Tu se svi slažemo. To je jedan važan predmet. Već ste spomenuli što se treba napraviti i što se promijenilo od 2013. godine. To je u redu ali još e, jednom pitanje o ocjeni vaše direktive. E, e, nesreću su ozbiljne samo ako imamo mrtve i povrijeđene, ali imamo i zagađenje mora i obale. Mm, zar to nije ozbiljan slučaj? Mnoge e, udruge i mnoge organizacije su zabrinute zbog, zbog toga. Imamo i prekogranične zahtjeve i to treba bolje provesti. Ni to direktiva ne osigurava i tu treba stvari poboljšati. E, nešto ste već o tome i rekli, ali za mene je još otvoreno pitanje kako ćete postupati sa onečišćenjem okoliša? Kako će se to bolje regulirati u direktivi? Mm. Jeste li to imali u fokusu kad ste ocjenjivali direktivu? Hvala lijepa. Nemamo daljnjih intervencija, pa ću pozvati gospodina Mozera da odgovori na ova dva pitanja ove dvije intervencije, oni, to su više od pitanja. I onda ćemo dati i zaključak. Hvala lijepa gospodine Buzoj. Pitanje e, koje je postavio gospodin Los, Pariški sporazum. Komisija je predana dekarbonizaciji i trebamo e, provesti e, Green Deal u novom mandatu i u ovom kontekstu smo još uvijek suočeni sa strukturom energetskog sektora. E, to će biti još i dalje problem. E, e, u Europskoj uniji se proizvodi plin i nafta, moramo naravno se brinuti za sigurnost. To je jedan aspekt koji tu moramo biti jako budni a drugo je kako dekarbonizirati kako bi energetski sustav postigao one ciljeve koje smo si zacrtali koji su sukladni pariškim ciljevima. Moramo poticati partnere da idu i dalje. Moramo učiniti oboje. Bićemo ambiciozni u dekarbonizaciji, u postizanju zelenih ciljeva, ali moramo surađivati i s međunarodnim partnerima. Naravno da je važno i da naš dom bude u redu u što se kad govorimo o proizvodnji nafte i plina. E, stvari koje ste spomenuli su vrlo važne za e, naše razmatranja, ono što treba još poboljšati. Sada radimo evaluaciju, ocjenjivanje. I e, tu e, prikupljamo sve informacije, argumente koji idu u jednom ili drugom smjeru. Komisija će morati učiniti neke stvari i to nam daje osnovu za rasprave. Komisija može odlučiti e, zajedno sa mišljenjem i parlamenta i vijeća može odlučiti što će biti follow-up i kako ćemo promijeniti zakonske tekstove u budućnosti. Da, rok je bio srpanj, nismo to mogli dovršiti do srpnja i to je žalosno. Ali razlog su bili podaci, nismo imali dovoljno podataka. E, zaključili smo da je kvaliteta prva, pa ćemo viš, radije potrošiti više vremena kako bismo dobili potpunije dokaze E, također e, su se tada mijenjale institucije e, pa nije bio moment da idemo pred rudom u, pred rudo u tom trenutku. Radije smo pričekali da dobijemo kvalitetniju evaluaciju. Imali smo konzultacije sa svim dionicima i državama članicama, a još čekamo i neke informacije. E, morate stalno ponovno slati pitanja kako biste dobili odgovore. Ne dobijemo ih odmah. Što se tiče gospođe Ernst, svakako neke stvari treba prilagoditi, ali to nije zaključak koji možemo donijeti u evaluaciji. E, pitanje odgovornosti tu moramo ocijeniti što postoji, što je e, prednost europskog okvira ili da to ostavimo e, nacionalnu odgovornost. E, da, što je ozbiljna nesreća? smrtni slučajevi i povrede Mm, ja vidim na što vi ciljate i slažem se s vama zagađenje okoliša također znači da je to bio veliki incident ozbiljna nezgoda to treba shvatiti ozbiljno posljedica međutim praktična posljedica nije jako različita jer države članice moraju te nezgode shvatiti E, ozbiljno. I svaki e, incident o kojem se izvještava e, se mora izanalizirati. Države članice moraju osigurati da se takova nezgoda više ne dogodi, da se te vjerojatnost takvog incidenta smanji. Kao što sam rekao, usko surađujemo sa stručnjacima iz država članica Vlasti su jako voljne da s nama raspravljaju i izmjenjuju prakse sa drugim državama, članicama koje su uključene u, u proizvodnju, od obalnu proizvodnju. Mm, mislim da je direktiva e, svrsishodna. E, naravno, trebamo je još i poboljšati. E, Naša ocjena se bazira na argumentima i dokazima. Hvala lijepa. Hvala. Evo, kratak komentar. Gospodine Blos, imate riječ. Hvala lijepa, hvala. E, hvala što ste nam dali mogućnost da e, postavimo još jedno pitanje. Revizija direktiva je trebala biti dovršena do srpnja, a evolacija još prije toga. Možete li nam dati e, vrijeme kad će se to e, sada završiti? Koji je sadašnji rok? E, prijašnji rok nije ispunjen, a koji je sada novi rok? Hvala lijepa. Da, revizija za nas znači e, gledati na to kako direktiva funkcionira. E, stoga trebamo prethodnu evaluaciju. Naravno, to smo trebali dovršiti prije srpnja, objasnio sam razloge. U drugom koraku bolja direktiva može nastati onda kad imamo ocjenu učinka i kad zaključimo da trebamo reviziju direktive onda to zahtjeva raspravu sa Europskim parlamentom i vijećem i naravno raspravu unutar komisije da vidimo hoće li komisija predložiti neki e, zakonodavni akt. Mm, e, rok je E, slje, e, drugi kvartal e, sljedeće godine, a onda nakon rasprava ćemo morati vidjeti da, kako pripremiti ocjenu učinka, nakon čega će slijediti zakonodavni prijedlog. To će se dogoditi sljedeće godine. Možda će to i dulje trajati, ovisno o tome koliko traje ocjena učinka. Hvala lijepa. Hvala što ste došli u naš odbor. E, Biće nam drago ako se cijeli postupak obrza. Ali, kao što ste rekli, trebamo imati sve informacije koje su potrebne. Naš signal vama ili poruka je da ubrzate stvari. Hvala lijepa i kolegama i prevoditeljima. Hvala im na radu za vrijeme prvog dana mog predsjedavanja. Dajete nam potpunu podršku. Zahvaljujem. Mi se sastajemo opet u 14.30. Hvala.